s kojima dijeli vrijednosti, već i sa svima drugima. Europa koja je inspirirala Dakle, dobro ste odabrali svoje prioritete i sada je došao trenutak da se oni pretvore u stvarnost. Niedermayer Zastupnik uh, Hvala vam. Prije svega, Dobrodošli gospodine premijeru, sjajno je što ste ponovno ovdje. Na početku svog izlaganja spomenuli ste tri teme. Prije svega tu je VFO, potom Brexit i na koncu proširenje. Ovo su jako dobro odabrane teme, one su najvažnije i najhitnije. Pre svega moramo uvesti stabilnost europske financije, potom ne smijemo propustiti priliku da sklopimo dobar sporazum sa Ujedinjenom kraljevinom i na koncu treba izbjeći destabilizaciju vašeg regije. Međutim, tu je još nešto što je mnogo veće. Predsjednica von der Leyen je spomenula energiju vašeg predsjedništva, također je spomenula vaše iskustvo, to je učinio i kolega Weber. Međutim, sve treba učiniti nešto više, ne baviti se samo dosijajima. trebamo stvoriti ovaj osjećaj suradnje, postići sporazum i učiniti Evropsku uniju jačom. Želim vam sve najbolje u radu. Madam Zastupnica Fajon, izvolite. Hvala vam, poštovani gospodine premijeru. Pred vama je odgovorna i teška zadaća, te želim iskazati podršku vašoj agendi. Međutim, tu su još neke teme kojima se valja baviti, borba protiv izbjegavanja plaćanja poreza, borba protiv govora mržnje, potom upravljanje migracijama. To su sve pitanja koje će biti e, od presudne važnosti za našu budućnost. Također smatram da je važno da se Hrvatska uključi u šengenski prostor što je prije moguće ali prije toga moramo povratiti povjerenje, moramo ispuniti preuzete obaveze te se pobrinuti za sigurnost naših vanjskih granica. Šengensko područje mora još jednom postati učinkovito. Također hvala vam na potpori zemljama Zapadnog Balkana na njihovom europskom putu te na e, pozitivnim koracima koje ste poduzeli vezano uz pregovore sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom. Hrvatska i Slovenija moraju učiniti sve što mogu zajedno. Hvala vam. Jedna minuta, zastupnik Kubilus. Gospodine premijeru, doista mi je zadovoljstvo moći čestitati eh, vama i eh, vašim građanima na prvom predsjedništvu. Ovo donosi i simboličku vrijednost. Prije 25 godina je završio rat za neovisnost i sada prevodite Evropsku uniju. Vi ste najuvjerljiviji e, primjer e, evropskog prosperiteta i uspjeha proširenja. Dakle, i predsjednica komisije je također dobro istaknula da je proširenje najbolja motivacija za reforme u zemljama našeg okruženja. Vi možete pomoći svojim susjedima u Zapadnom Balkanu i biti za njih inspiracija. Uspjeh integracije Zapadnog Balkana je također inspiracija za regiju istočnog partnerstva. Nadam se da će sastanak na vrhu istočnog partnerstva također biti ambiciozan kada je riječ o inspirativnoj regionalnoj strategiji za blisku budućnost. Hvala lijepa. Hvala. Zastupnica Laluk, izvolite. Gospodine premijeru, gospođo predsjednice, naš ekonomski model je omogućio da milijuni ljudi izađu iz siromaštva, ali je donio posljedice po naš okoliš i više ne omogućava da se na značajan način poboljša socijalna situacija na našem kontinentu. Međutim, imamo problema kada je riječ o razvoju našeg gospodarskog modela. imamo obsesiju e, BDP-om javnim dugom, ne progovaramo o stanju ravnopravnosti, stanju u okolišu. Ono što je potrebno jest imati snažnu Europu koja će se nositi sa izazovima. Po meni, najveći izazov s kojim ćete se suočiti jest promijeniti pokazatelje bogatstva, reorijentirati naše javne politike, promijeniti logiku Europske unije. Želimo vam puno sreće. Thank uh, Hvala. Zastupnica Tomca. Hvala lijepa. Dragi Andrej, ja sam eh, radila u predsjedništvu i znam kako je to kada eh, jedna eh, mlada država članica preuzme predsjedanje. Pozdravljam e, prioritete vezane uz razvoj Europe. To je važno za sve države članice. Svi trebaju poboljšati svoju konkurentnost. Na taj način ćemo biti snažniji kao Unija. Osim toga, tu su demografski izazovi. Oni su također prisutni na istoku Europske unije. Htjela bih vidjeti i veći naglasak na probleme vezane uz starenje stanovništva, smanjenje e, stope rođenih te migraciju mladih talenata u inozemstvo. Time će se zasigurno baviti kolegica Dubravka Šulica i tu ćemo biti aktivniji. Hvala vam, zastupnik Hajšel. Hvala lijepo. Gospodine premijeru, snažna Europa u svijetu izazova. Mislim da je to doista pogođen slogan vašeg eh, predsjedništva. Europa je snažna i treba iskoristiti tu svoju, svoju snagu, biti učinkovita, iskoristiti svoj gospodarski potencijal i također iskoristiti svoju privlačnost. Imamo u, u, u tomu ovaj interes zemalja kandidata da nam se e, pridruže, ali važno je govoriti jednim glasom i biti ujedinjeni. Važno je zato pozabaviti se proračunom, to će biti zasigurno jedan od najvećih izazova pred vama. Moramo uskladiti interese onih koji žele doprinijeti u manjim iznosima, a žele i sa onima koji žele biti neovisni kada je riječ o kohezijskom fondu. To se tiče Hrvatske, ali i Slovačke. Hvala lijepo, zastupnik Kristofor. Dragi prijatelju, hrvatski premijeru, doista iz dubine srca vam želim sve najbolje. Znam koliko ste sposobni i znam da ćete ojačati Europsku uniju i poboljšati njezin imidž u očima naših građana. Potreban nam je snažan VFO uz povećanje neto uplata. Moramo povećati i sigurnost. Ne možemo imati Europsku uniju, a da pritom nismo dodatno osnažili svoje granice. Moramo zaštititi svoje vrijednosti s druge strane ne možemo samo mirno sjediti i promatrati, gledati ono što se događa na Bliskom istoku, u Libiji, ali i u Turskoj. Turska je sada prijetnja za Grčku i prijetnja stabilnosti Europske unije. Tamo gdje imamo jedinstvo, imamo pravu slobodu, prave slobode. Tamo gdje ima solidarnosti, tamo također imamo i demokraciju. Cipar i Grčka sada traže upravo tu solidarnost. Solidarnost kako bismo se mogli nositi sa terorističkim pristupom Turske. Evo, molimo to i od vas. Hvala lijepo, zastupnica Moreti. Gospodine Plenković, e, gospođo von der Leyen, kolege, e, svijet se mijenja. Imamo velik broj ratova i napetosti. Europa je često izgleda nevažna na globalnoj sceni. Nema tu hrabrosti za hrabre poteze. Ali imati predsjednicu e, ženskog spola, kao što imamo gospođu von der Leyen, mislim da to može promijeniti stvari. Tu su važne dvije stvari. Prvo što se tiče VFO-a. On mora odgovarati izazovima. E, prijedlog finskog predsjedništva je daleko niže od očekivanog i ne bi nam omogućilo da se ispuni radni program komisije koji smo podržali. Europski parlament neće moći dati svoju suglasnost VFO bez paralelnog sporazuma o reformi vlastitih prihoda Europske unije. Novi zeleni plan

kažem vam hrvatska će pokazati da jesmo. hvala lijepa. Hvala, prelazimo na slobodno javljanje za riječ. Jedna minuta svakome. Zastupnica Juri. Hvala vam lijepo. Dame i gospodo, doista vjerujem da će Hrvatsko predsjedanje Vijećem Europske unije uzeti u obzir ovu raspravu o vladavini prava koja se vodi više godina, mislim da bi trebalo doista prestati prozivati pojedinačne države članice. Molim vas, poduzmite sve kako se vladavina prava ne bi koristila i instrumentalizirala u pojedinim političkim sukobima. Molim vas da doista ispitate stanje u svakoj pojedinoj državi članici i da se držite istih kriterija. Nemojmo ovdje brkati pitanja iz domaće aktualne politike koja nema nikakve veze sa europskom politikom. Nemojmo suditi drugima. Oni koji danas progovaraju o vladavini prava vrlo često, nažalost, govornik je prekinut.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 E, iznimno mi je drago što je ovdje hrvatski premijer koji nam je predstavio prioritete, a posebno mi je drago što su istaknuti prioriteti koji su povezani sa višegodišnjim financijskim okvirom. Drago mi je što je taj prioritet e, iznimno važan i drago mi je što je Hrvatska svjesna značaja VFO-a za kohezijsku politiku a isto tako i za zajedničku poljoprivrednu politiku. Postoji prijedlog Europske komisije koja je pod točkom 5a e, navela da će se staviti e, na raspolaganje e, nova vlastita sredstva u prijelaznom razdoblju. Međutim, postoji pregovaračka kutija finskog predsjedništva i zato bi me zanimalo od čega vi krećete od pregovaračke kutije ili izjave komisije. Zastupnica Juveda, jedna minuta. Hvala za Hvala vam što ste mi dali riječ, gospodo, gospođo predsjedateljice i hvala vam gospodine Plenkoviću na predstavljanju prioriteta Hrvatskog predsjedništva. Vi doista preuzimate predsjedanje Vijećem Europske unije u turbulentnim vremenima. Tu će biti teme poput Brexita, proračuna budućnost Europe te propisi iz područja zaštite okoliša. Neke od tih tema ste odabrali i vi sami. Ovdje pozdravljam problematiku demografskih promjena, proširenje na Zapadni Balkan te poštivanje temeljnih vrijednosti Europske unije kao što je vladavina prava. Vaša zemlja, Hrvatska i moja zemlja Slovenija susjedne su zemlje i vjerujem da ćemo vrlo dobro surađivati u tom duhu. Upravo iz tog razloga, gospodine Plenkoviću, računam na vas kako biste prešli sa riječi na dijela. Govorim o vladavini prava, o poštivanju ljudskih prava te poštivanju prava svi uključujući i migranata. Hvala. Dej. Izvolite, gospođa Hvala vam. Premijer je spomenuo da je jedan od prioriteta da se zaštiti vanjska granica Europske unije, no doista se pitam kako Hrvatska može povesti u tom području kada je riječ o poštivanju propisa iz područja migracije i azila. Postoje brojni problemi evidentiranih slučajeva nasilja od strane hrvatske policije te nezakonito prebacivanje preko granice Bosne i Hercegovine. To je doista nepoštivanje propisa o azilu te konvencije o izbjeglicama kao i povelje o temeljnim e, pravima. E, kao što je bio slučaj u ostalom i sa dva atletičara koji su lažno, odnosno krivo uhićeni u Zagrebu. Europska komisija je rekla da se 6 milijuna eura novca poreznih obveznika koristilo za područje monitoringa u tom području. Međutim, izgleda da neke udruge i govornica je prekinuta. Hvala gospodin Bogović. Andrej Plenković, bivši kolega, lepo pozdravljen, lepote je... Hvala lijepi pozdrav Andreju Plenkoviću, mom bivšem kolegi. Drago mi vas je ponovo vidjeti ovdje u Europskom parlamentu i dopustite mi da vam na samom početku čestitam na preuzimanju predsjedništva vijećem. Želim vam mnogo uspjeha u sljedećem šestogodišnjem razdoblju. Pred Europom se nalaze brojni izazovi. Želim reći nešto više o višegodišnjem financijskom okviru. Nadam se da jedna nova država članica koja je upoznata sa važnošću kohezijske i poljoprivredne politike će voditi računa o tim područjima. Politike kojima se jamči ravnomjerno razvijanje europskih regija i upravljanje migracijama doista će imati svoje mjesto u budućnosti. Ja radim na jednom projektu pod nazivom Pametna sela. Mi tim putem želimo povećati digitalizaciju, povezati e, gospodarske i tehnološke izazove i omogućiti da ljudi pronađu radna mjesta tamo gdje su rođeni. Zastupnik e, Lopez Aguilar, posljednji govornik u e, sklopu spontanog javljanja za riječ. Hvala vam. Gospodine premijeru, ovo je prvi puta da će Hrvatska predsjedati šestomjesečnim razdobljem e, predsjedništva vijećem, no to je prilika koja se ne smije propustiti. Mislim da se treba razriješiti situacija kada je riječ o VFO, posebno što se tiče regionalne i kohezijske politike. To ne može biti jedini ključni prioritet uz Europski zeleni plan. Što se tiče Brexita, do kojeg će doći za vrijeme vašeg predsjedništva, a komisija doista tu ima vrlo visoka očekivanja, mislim da je važno dobro razumjeti i pitanje slobode i sigurnosti. Ujedinjena kraljevina je i u tom segmentu imala vrlo važnu ulogu i mislim da je važno razumjeti kako će ulogu od sada imati u području zaštite podataka i sigurnosti. Do sada je bilo brojnih primjera kršenja zaštite podataka te prenošenja podataka trećim zemljama. Da kako tu je i šengenski prostor. To su sve vrlo važna pitanja koja moramo posebno uzeti u razmatranje i to iz perspektive Brexita. Hvala. Sad riječ dajemo predsjednici von der Leyen za odgovor. Izvolite. Hvala vam lijepa predsjedatelju. Htjela bih se osvrnuti na tri teme koje su ovdje najviše puta spomenute. Prva je dakako proračun i višegodišnji financijski okvir, druga je Brexit, a treće pitanje Zapadnog Balkana. Prvo kada je riječ o proračunu, Dragi premijeru, mislim da je iznimno važno da hrvatsko predsjedništvo uvjeri vijeća da se drži, da se drži vlastitog strateškog programa. Naglašavam to zato što nam je potreban, potrebna modernizacija proračuna. Proračun koji sada imamo dogovoren je još 2013. godine. Sjećate se godine 2013. To je godina kada je Hrvatska ušla u Europsku uniju u Svijet je bio posve drugčiji. 2013. godine nismo imali nikakvog pojma o Daješu. On je tada postojao, ali mi o njemu ništa nismo znali. Tada nismo još imali e, migracijsku krizu. Rusija tada još nije pokrenula hibridni rat u Ukrajini i nije a, napravila aneksiju Krima tada nismo govorili o mreži 5G niti o umjetnoj inteligenciji. Dakle, ovih nekoliko primjera samo pokazuju da je današnji svijet posve drugčiji i potreba nam je posve novi proračun, što znači treba nam modernizacija. I još jedna poruka s moje strane, a mislim da će me parlament poduprijeti. Ako proračun bude premalen, ako ukupni plafon bude prenizak, E, tada e, će nam nedostajati vlastita sredstva e, na europskoj razini i tada će porasti prihod od emisije od trgovanja emisijama CO2. Dakle, na taj način ćemo moći iskoristiti sredstva iz tog izvora kako bismo proveli zeleni plan. Druga tema je Brexit. Vaše predsjedanja događa se u ključnom trenutku kada je riječ o pregovorima o Brexitu jer moramo ostvariti golemi napredak. Ovo razdoblje do kraja vašeg predsjedanja do ljeta doista je ključno. Moramo odlučiti, odnosno Ujedinjena kraljevina mora odlučiti koliko bliske ili daleke odnose želi zadržati sa Europskom unijom, odnosno sa jedinstvenim tržištem. Dakle, ne možete nemati slobodu kretanja a očekiv... za ljude, a očekivati slobodu kretanja za robu, usluge i kapital. Ili sve četiri vrste slobode kretanja ili niti jedna. Dakle, ne možete očekivati iste uvjete ako imate velike razlike vezane u socijalne standarde, oporezivanje, standarde zaštite okoliša i tako dalje. Dakle, odabire Ujedinjene kraljevine koliko žele biti e, bliski našim e, standardima ili udaljeni od njih. Dakle, to je ona stara poslovica, ne možete imati i ovce i novce. I na kraju, što se tiče Zapadnog Balkana, mislim da ovu temu ne smijemo pocijeniti. U našem je strateškom interesu da zapadni Balkan bude što bliži Europskoj uniji. Ne smijemo pocijeniti djelovanje Kine, Rusije i Turske. Sve imaju namjeru da države e, zapadnog Balkana učine e, svojim e, Eh, figurama da ih eh, vuku u svoj tabor. Stoga eh, mi trebamo privući Makedoniju i Albaniju. Sjeverna Makedonija je promijenila svoje ime kako bi ušla u pregovore s Evropskom unijom. Mislim da to možemo modernizirati Zapadni Balkan i ispuniti e, ono što smo obećali Sjevernoj Makedoniji i Albaniji. To je u našem interesu i dobro je za sve. Hvala. Gospođo predsjednice von der Leyen, hvala. A sada riječ dajem premijeru Plenkoviću. Izvolite, Andrej. Grazie, e, Davide. Hvala, David. Dame i gospodo, prije svega hvala vam lijepa. Hvala vam na brojnim komentarima, brojnim prijedlozima, različitim stajalištima o trenutačnim prioritetima hrvatskoga predsjedanja. Hvala vam i e, zbog ideja koje ste iznijeli vezano uz to na koji način bismo se trebali pozabaviti najznačajnijim političkim i ostalim pitanjima koja su na našem e, programu. Na kraju bih se nastojao skupno osvrnuti na neka pitanja koja ste ovdje iznijeli. Prije svega, koja je filozofija našeg prvog predsjedanja Vijećem Europske unije? Mi smo na neki način simbol i signal. Rekao sam na samom početku, imamo samo 30 godina demokracije, 28 godina od kad smo međunarodno priznati i 7 e, godina u članstvu još uvijek nastojimo uhvatiti korak sa ostalim članicama, sa onima koji su u Europskoj uniji od samoga početka, odnosno sa e, našim e, susjednim zemljama Srednje i Istočne Europe koje su se priključile e, kasnije. Gospodin Krak spomenuo je hrvatskog predsjednika Tuđmana i nastojao protumačiti njegovu doktrinu. Ja bih se usudio reći da ja možda malo bolje poznajem nasljeđe hrvatskog hrvatskog predsjednika Tuđmana, što je on želio za Hrvatsku kada smo stekli suverenitet, kakva je bila njegov pogled na budućnost. I upravo je on 30. svibnja E, prije e, punih 30 godina e, u novo osnovanom Hrvatskom parlamentu rekao da je Europska unija smjer u kojem Hrvatska treba ići u budućnosti. I sve što smo činili u proteklih 30 godina je upravo to. Mi znamo što znači suverenitet, za razliku od svih drugih zemalja koje su ovdje prisutne, mi znamo što znači imati rat na svom teritoriju, što znači imati više od tisuća tisuća poginulih u svojoj zemlji gotovo na kraju 20. stoljeća, što znači imati četvrtinu teritorija okupiranog. Mi znamo da je Europa projekt mira i pomirenja e, te stabilnosti i s tog gledišta mi pristupamo svojim zadaćama. To je važno znati. Kao drugo, uzeli smo u obzir program trija, strateški program komisije, program nove komisije i naš vlastiti program. Sve što smo odredili kao prioritete veoma je realistično. Stoga kada je riječ o nekim e, točkama znamo da klimatske promjene i cilj da budemo klimatski neutralni do 2050. će biti središte e, našeg ekonomskog programa. Također, e, dogovorili smo se s komisijom u Zagrebu prošloga tjedna o prioritetima u pogledu vanjske politike, e, migracija. Dakle, uzet ćemo to u obzir vodeći računa o našim različitim interesima u pogledu industrije, financijskih sposobnosti, sposobnosti, proračunskih sposobnosti. Cilj je da idemo u istom smjeru, ali bez negativnih ekonomskih e, posljedica. Mnogi od vas su spomenuli pitanje migracija. Reći ću to još jednom i ponavljam to uz punu svijest da je to ključno pitanje koje stoji pred nama u narednim mjesecima. Imamo sporazum s Turskom koji je e, uspio smanjiti broj nezakonitih e, migranata na e, istočno sredozemnoj i zapadno balkanskoj ruti za, za 98% u odnosu na ono što smo imali u proteklom razdoblju. To je dakle broj koji sada imamo u odnosu na ono prije pet godina. E, samo posto Kako ćemo to pitanje rješavati? Zajednički e, govorimo o Frontexu, o 20 e, tisuća graničnih policajaca. Moja zemlja, nažalost, ima najveći broj graničnih policajaca, više od svih drugih, 6500. Čuo sam o izvješćima koja ste čuli, o nekim glasinama, o nekim navodima, to gotovo kao da su to činjenice. Nisu. E, dakle, primili smo određene navode, provodi se istraga, e, mi imamo veoma jasne naloge za našu policiju e, da ne smiju činiti ništa što bi bilo suprotno našim zakonima, međunarodnom pravu i europskim konvencijama. No, kao i mnoge druge zemlje i mi smo, odnosno prostite, za razliku od drugih zemalja, mi smo rekli ne želimo uh, žilet žicu između e, Hrvatske i Bosne i Hercegovine recimo, dakle na hrvatskim granicama ne želimo žilet žicu između prijateljskih država i naroda nećemo podizati ograde e, na dijelovima granice, tamo gdje Hrvatska graniči sa Bosnom i Hercegovinom i to sa područjem u kojem žive Hrvati u Bosni i Hercegovini. To se neće dogoditi, to je naša politika iza koje stojimo. No, želimo se zajednički e, suočiti s tim problemom ili na izvoru ili na mjestu e, gdje migranti ulaze u eh, Europu, a eh, granica između Hrvatske i Bosne i Hercegovine nije, ta pr nije to prvo mjesto gdje migranti ulaze u Europu. Što se tiče proračuna, eh, ovdje je ulog veoma visok. Čuli smo poruku, ne možemo učiniti više sa manje financijskih sredstava. Ta poruka je veoma jasna. No moramo pronaći konsenzus ako želimo krenuti u smjeru novih vlastitih sredstava. Mnogi sposobni ljudi u proteklim godinama napravili su proračune, napravili su određena očekivanja i kao što je Uršala rekla, to je jedini način na koji možemo modernizirati proračun i financirati naše ključne politike. Što se tiče demografije, ako postoji jedan element politike za koji bih htio da ostane zapamćen nakon hrvatskog predsjedništva eh, i kao i nakon ove komisije. Ovo je prvi puta ikada da Europska komisija ima povjerenicu zaduženu za demografiju. Mi smatramo da je ovo doista ključno pitanje za više od polovine e, zemalja članica koje imaju negativne demografske trendove i e, imamo e, dakle potpredsjednicu komisije koja je iznimno svjesna važnosti tog problema pa je iznimno bitno da kombiniramo politike koje su se pokazale uspješnima u drugim zemljama i da ih ponudimo onim zemljama koje imaju problem. Dakle to je važno. Imamo depopulaciju u određenim zemljama od gdje se stanovništvo seli u bogatije zemlje, u ruralnim krajevima, odakle se ljudi sele u urbane krajeve. Što se tiče Zapadnog Balkana, mi nismo naivni, nismo nerealni, budući da se bavim ovim pitanjem već gotovo 30 godina, znam možda bolje od drugih e, da razina entuzijazma iz 90. godina kada se zapad raširenih ruku čeka one koji se žele pridružiti, to se vjerojatno više nikada neće dogoditi. No ono što moramo učiniti jest upravljati ovim procesom, pokazati perspektivu za narednih deset godina, e, predložiti ambiciozni program onim zemljama koje žele dostići standarde Europske unije. I to je ideja sastanka na vrhu koji želimo organizirati u Zagrebu. Zato kažem onima koji se boje um, otvoriti međuvladinu konferenciju sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom da mi znamo da je to kompleksan pravni proces u kojem postoje brojne mogućnosti da se taj proces ili prekine ili okrene u suprotnom smjeru ili da se uključe novi zahtjevi u njega. To je samo početak jednog maratona to nije e, zadnji korak. Dakle, proširenje se ne događa preko noći, ono se događa nakon e, dugog e, procesa reformi i opreznog nadzora od strane komisije te sudjelovanja država članica. Zato ne želim da se niti jedna zemlja u našem susjedstvu osjeća zaboravljenom, osobito ne Bosna i Hercegovina koja je od strateške važnosti za moju zemlju. Spomenut ću i Ukrajinu Uršula, i vi ste je spomenuli, e, u kontekstu istočnog partnerstva i svega s čime smo se bavili od 2013. godine do danas, mislim da se e, moramo pozabaviti pitanjem njihovih ambicija u pogledu reformi europske perspektive i u pogledu e, teritorijalnog integriteta te zemlje još jedna riječ o Brexitu, znam da je to sljedeća tema na vašem dnevnom redu. Najvažniji element u protekle tri i godine bio je jedinstvo 27 država članica. Ostali smo ujedinjeni uz punu solidarnost prema zemlji koje se ovo najviše tiče, a to je Irska. U e, narednih, dakle u 11 mjeseci ako postignemo e, dobar sporazum, to može biti dobra početna točka za naredne odnose. Dakle, ne, ne trebamo misliti da ćemo sve riješiti na taj način jednim sporazumom e, nakon razlaza koji će se dogoditi za tri tjedna. Mi ćemo u svakom slučaju kao vijeće pomoći vama u komisiji da pronađemo odgovarajuću ravnotežu u narednim mjesecima u tom sporazumu. I na kraju još samo želim reći da sve naše službe, svi naši ministri, e, naši zastupnici koji su ovdje i zahvaljujem im na njihovom doprinosu, da će svi oni vam biti na raspolaganju kako bismo ostvarili dobar dijalog i postigli kompromise. To je uloga europske demokracije, europskog parlamenta, to je uloga država članica u vijeću, a također pod vodstvom i uz pomoć Europske komisije. Zahvaljujem vam predsjedniče na ovoj prilici. Hvala vam što sam imao mogućnost ponovno biti ovdje s vama u Strasbourg kulturu. E, ovo je za mene iznimno važna i draga institucija. Hvala vam još jednom. Hvala gospodine premijeru Plenkoviću. Želim vam sve najbolje u vašem radu, a to također želim čitavom vašem timu u ovom jako važnom razdoblju za Europsku uniju. Ovime zatvaram raspravu o ovoj točki dnevnog reda. Sljedeća točka na dnevnom redu je izjava Vijeća i komisije provedba i praćenje odredbi o pravima građana u sporazumu o povlačenju Ujedinjene kraljevine. I dalje ostaje s nama predsjednica komisija von der Leyen. A sada dajem riječ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 Hvala, izvolite, imate riječ. Poštovani predsjedniče, zastupnici. Pred nama je stupanje na snagu ugovora o povlačenju i to bez promjena u odnosu na vezu iz 2019. godine, osim odredbi koje se tiču Irske pa bi nam trebalo biti drago što je došlo do odluge da ne prihvatimo odredbe koje su tražili mnogi. Time bismo bili došli do razine zaštite koja bi bila niža u odnosu na ono što imamo sada, a drugi dio e, ovog sporazuma tiče se prava građana koji su uključeni u cijeli sporazum i razne pravne lijekove kojima E, bi bilo predviđeno postupanje u slučaju neprimjenjivanja odredbi sa strane Ujedinjene kraljevine. To ne znači da bismo se trebali spavati na lovorikama, nego e, zato trebamo imati na umu da danas imamo ovu važnu raspravu i zato pozdravljam nacrt rezolucije koja je podnesena vezano uz mnoge odredbe za zaštitu prava građana postupak vezan uz prava rezidenata, pomoć koja se nudi građanima u ovom pogledu i neovisno tijelo Ujedine kraljevine koje će trebati nadgledati provedbu ovih odredbi. To ne znači nužno da je sve ružičasto sa strane Europske unije. Mm, Trebamo primijetiti, kao što piše u vašoj rezoluciji, da treba poticati države članice da imaju određen stav u pogledu prava e, građana Ujedinjenih kraljevine koji su odlučili se skrasiti u Europskoj uniji. To se tiče e, i komisije i e, tijela Ujedine kraljevine koji trebaju biti rigorozni u praćenju provedbe drugog dijela sporazuma. Također treba učiniti više što se tiče e, svijesti građana e, s obje strane Lamanša što se tiče provedbe ovih odredbi o povlačenju. E, trebamo paziti pogotovo na ranjive građane koji trebaju biti u stanju učiniti administrativne korake koji su im potrebni, a parlament može odigrati važnu ulogu u e, dostizanju mnogih građana i e, širenju informacija. Sve te odredbe, čak e, i ako će njihov efekt trajati i nakon tranzicijskog perioda, neće možda pogađati sve one koji se budu budu tražili borava kasnije. Ipak, slobodno kretanje osoba treba osigurati i moramo osigurati to da idući sljedeći sporazimi budu ambiciozni što se tiče mobilnosti. To će trebati popratiti zaštitom nekih prava za pogođene građane. Na samom kraju želim primijetiti da postoji velika konvergencija između vašeg stajališta o pravima građana kao što ste razvili u vašoj rezoluciji i s druge strane prioriteta vijeća. Ovo je e, jasan prikaz e, zajedničkih nastojanja naših institucija što se tiče Brexita. Zajednički napori trebaju dati doprinos osiguranju tome da prava građana u e, ovom sporazumu o povlačenju omogućuju europskim građanima i građanima Ujedine kraljevine i njihovim užim članovima, članovima užim obitelji da i dalje žive, rade i studiraju u državi koju su sami izabrali. Hvala na pažnji. Hvala. A sada dajem riječ predsjednici komisije Ursuli von der Leyen. Izvolite, imate riječ. Hvala, gospodine predsjedniče. Poštovani zastupnici, prošloga tjedna bila sam u Londonu. Imala sam čast razgovarati sa studentima o budućnosti odnosa između Jedine kraljevine i Europske unije. Nakon moga govora kao i obično, otvorila se rasprava, razgovarala sam sa slušateljstvom, posebice sa studentima. I prvo pitanje koje je postavljeno nije bilo o finanskim uslugama, niti o trgovini, niti o sigurnosti, mada su te teme jako važne. Pitanje je bilo vezano uz prava građana. Isto pitanje se ponavljalo sa različitim osobnim perspektivama. Jedan mladi čovjek iz Beneluxa došao je u Jedinu kraljevinu, bio je zabrinut za svoju budućnost. Drugo pitanje je postavila je Britanka koja ima talijanskog supruga. Bila je zabrinuta za njegov status, što će se s njim dogoditi. A pitanja su se mogla odgovoriti na različite načine, ali pitanje zapravo temeljno pitanje je bilo je uvijek isto. Ljudi su nesigurni ne znaju kakva će biti njihova budućnost i budućnost najdražih. 3,5 milijuna građana u jednoj kraljevini dolazi iz Europske unije, a 1,1 milijuna britanskih građana živi drugdje u Europskoj uniji. To su velike brojke. Ali iza eh, tih brojki stoje ljudi sa vrlo osobnim pričama. Neki su građani iz neke druge države članice Europske unije koji su rođeni u Jedinoj Kraljevini, neki su došli kasnije, neki su se vjenčali, dobili su djecu, upisali su fakultet, započeli su svoju karijeru i rade u Jedinoj Kraljevini, odnosno u Europskoj uniji. Dakle, oni podučavaju djecu, e, liječnici su, e, skrbe za starije, započeli su vlastito poslovanje, otvorili vlastitu tvrtku. Dakle, u raznim područjima života oni imaju svoju osobnu priču, ali imaju jednu zajedničku stvar, a to je to što žele imati e, osobni mir, žele moći planirati budućnost vlastite obitelji i žele se osjećati kod kuće u mjestu e, koje oni smatraju domom. I zato zaštita e, prava ovih građana uvijek je bila naš prioritet od početka kad su objavljeni rezultati referenduma, zahvaljujući odličnom radu Mišela Barnijeja i njegovom pregovaračkom timu mi smo uvijek nastojali dati sveobuhvatne garancije ovim građanima, želimo im dati zaštitu i izvjesnost koju oni trebaju i želimo im omogućiti da ostanu tamo gdje danas žive pod istim uvjetima i to koliko dugo oni željeli. I to bez diskriminacije na temelju e, državljanstva to stoji u našem sporazumu. Ono što smo dogovorili nameće jasne obveze Ujedinjenoj kraljevini i Europskoj uniji da imaju zaštitne mjere. Ali jedna stvar je to imati na papiru, druga stvar je to primijeniti. E, naš prioritet će biti provedba naših obveza u pismu i u dijelu a to je za mene pravno pitanje s moralnim imperativom. Dobra vijest jest to što je Ujedinjena kraljevina već počela primjenjivati sustav za prijavu stalnog boravka građana Europske unije. Danas imamo veliki broj građana koji, koji žive u Europskoj uniji. Oni su već tražili takav status Veliki broj ljudi još uvijek nisu dobili dokaz, ali mnogi već i jesu o pravu na ostanak. Treba dati molbu a mnogi su već iskazali zabrinutost zbog tog postupka. Postoji francuski i belgijski ugostitelji, to je primjer koji smo već čuli ali mnogi ljudi su zbunjeni i nemaju mogućnost e, predati molbu iz bilo kojeg razloga i zato smo mi tražili e, da im se ponudi e, mogućnost da ostanu bez obzira na to što su ostali 14 godina ili više ili manje. Trebamo izbjeći bilo koju diskriminaciju tijekom postupka primjene i toga razdoblja Posebice najranjiviji građani moraju dobiti podršku u čitavom procesu. Moramo zajamčiti to da neovisno tijelo za praćenje može djelovati potpuno neovisno i to posebice u e, rješavanju pritužbi. Mi ćemo pomno pratiti provedbu, spremni smo pomoći građanima Europske koji žive u, u Ujedinoj kraljevini e, u ostvarivanju njihovih prava. Učinit ćemo isto kad se radi o građanima Ujedine kraljevine koji žive u Europskoj uniji. E, to, o tome smo već govorili sa premijerom Johnsonom prošloga tjedna kad sam bila u Londonu. Surađivat ćemo tjesno s Ujedinom kraljevinom kako bismo e, sve pokrenuli u najboljem smjeru i kako bi ovaj prelazak bio gladak. Poštovani zastupnici, dobra vijest je to što ćemo imati kontinuitet za građane Europske unije koji žive u Ujedinjenoj Kraljevini i za građane Ujedinjene Kraljevine koji žive u Europskoj uniji i to nakon e, prijelaznog razdoblja. Ali nakon kraja toga razdoblja Ujedinjena Kraljevina će postati treća zemlja. A Brexit će za sobom donijeti promjene za one koji će htjeti živjeti s druge strane La Manche. Treba ćemo pronaći novi način e, kako naprijed i zato su bitni pregovori koji će e, obuhvaćati razdoblje nakon 1. veljače. U tim e, pregovorima ćemo od e, prava građana učiniti naš glavni prioritet i uvijek ćemo u dobroj vjeri pregovarati kako bismo imali novo sveobuhvatno partnerstvo s našim britanskim susjedima. E, to je priča o starim prijateljima i novom početku. Hvala. Hvala predsjednici von der Leyen. A sada ćemo čuti stajalište klubova u ime EPP-a. Riječ ima gospođa Hübner na tri minute. Izvolite. Hvala predsjedniče. Poštovana predsjednice komisije, zastupnici, u ovom domu smo imali jako puno sastanaka sa građanima E, vezano uz Brexit, uključujući britanske građane. I oni su shvatili koje će biti posljedice Brexita za njihove građane. I sad su njihove zabrinutosti naše. U raznim rezolucijama Europski parlament se bavio pravima građana, ali danas još uvijek vidimo razne rizike zbog e, sporazuma o povlačenju i njegovih odredbi e, nedostatak potpune provedbe odredbi moglo bi utjecati na živote ljudi i na njihove životne izbore. Provedba sporazuma o povlačanju je važna zato što nudi razinu minimalne pravne sigurnosti koju građani trebaju. Žao nam je da e, bez obzira na opciju u članku 18. Ujedina Kraljevina je odlučila primijeniti drugačiji pristup što se tiče sustava za prijavu stalnog boravka. E, mi Također žalimo zbog toga što je vlada Ujedinjene kraljevine najavila namjeru da prekine slobodno kretanje ljudi u sklopu budućeg okvira. E, britanski građani su imali puno e, koristi od ovakvog sustava i nadam se da će vlada promijeniti svoje mišljenje u tom pogledu. Krucijalno je da pronađemo način za uzajamno priznavanje kvalifikacija a to bi trebalo biti moguće kako bi građani e, mogli i dalje živjeti i raditi. Trebamo se baviti također odredbama vezano za biračko pravo i potencijalna regulatorna divergencija ne bi trebala utjecati na život građana. Ujedinjena kraljevina i vlada te zemlje e, također nam treba dati jamstva za djelovanje tijela za praćenje i mi trebamo stalno pratiti proces provedbe. Kao što smo rekli u našoj rezoluciji, e, kraći tranzicijski period znači manje vremena za operacionalizaciju odredbi vezano za e, prava građana. I to znači da će e, kampanja također biti naš prioritet. I potpuna provedba prava građana potrebna je kako bismo imali uspješne pregovore o budućnosti odnosa s Ujedinom kraljevinom. Hvala. E, gospodin Sila Pereira u ime socijalista demokrata ima dvije minute. Izvolite. Hvala predsjedniče gospodine Barnier, poštovani kolegi i kolegice. Naša prva dužnost kao e, Europski parlament koji je izravno biran od strane građana jest da branimo one građane koji su nas demokratski izabrali. I zato je to razlog zbog kojeg je naš prioritet u pogledu Brexita zaštititi prava građana i to ne samo prava onih građana Europske unije koji žive u Ujedinoj kraljevini, nego i obratno prava građana Ujedinjene kraljevine koje žive u Europskoj uniji. Čuo sam velike zabrinutosti nekih građana i nevladinih organizacija. Ne možemo ignorirati to da su ljudi jako zabrinuti zbog visoke razine neizvjesnosti i zbog posljedica Brexita za njihov život e, i za njihova očekivanja. I zato mi danas trebamo raspravljati o političkoj rezoluciji koju, koja je dobila podršku mnogih političkih klubova u ovom parlamentu i kojom se želi odaslati jasna politička poruka. Vlada Ujedinjene kraljevine može i treba učiniti više kako bi osigurala potpunu zaštitu prava građana u kontekstu Brexita. Mi svakako priznajemo da e, su se svi mnogo zalagali u ovim okolnostima, ali e, sustav za prijavu stalnog boravka mogao bi biti bolje prilagođen potrebama korisnika sa e, dodatnom pomoći koja bi se mogla pružati najranjivijim građanima. E, mnogi tražitelji su tek dobili status privremenog rezidenta. E, dakle, vidimo da je djelovanje deklaratorno i deklaratorni upravni postupak bi trebao biti predmetom revizije neovisnog tijela ja bih preporučio da e, pružamo dodatnu pravnu sigurnost građanima i to e, ne samo građanima nego i e, poslodavcima i iznajmljivačima. Zato je važno da potičemo vladu Kraljevine da učini više u pogledu prava građana. Gospodin Verhofstadt u ime kluba Renew Europe imate tri minute. Hvala. Prvo što želim učiniti je zahvaliti predsjednici komisije gospođi von der Leyen i gospodinu Michelu Barnijevu na jakom i stalnom podržavanju prava građana. Nadam se da kad budemo glasovali, a mislim da je to sutra, nadam se da će ovaj dom izglasati ovu rezoluciju velikom većinom glasova koja će nam onda dati snažan mandat za razgovore sa vlastima Ujedine kraljevine u četvrtak. Gospodin Barclay, ministar me pozvao na taj sastanak i gospodin Pinčer također. Pa je zato jako važno da nam ova rezolucija da dade mandat za razgovore u četvrtak. Mnoge zabrinutosti vezane su uz neka pitanja koja treba riješiti već sada e, do kraja mjeseca. Ako te to ne učinimo, onda će se problem ponovno pojaviti do kraja godine. Ne mogu zamisliti to da se parlament dogovori, na primjer, oko FTA, a bez rješavanja problema europskih građana u Ujedinjenoj kraljevini uključujući slobodu kretanja. Ove zabrinutosti već su spomenuli kolege prije mene. Na primjer, automatsko priznavanje prava građana. Imamo konzervativnu vladu koja je stalno eh, govorila da e, treba manje birokracije, a najbolji način da to postignete je automatsko priznavanje, onda ne trebate uopće birokraciju. Drugo bi bilo fizički dokument. Zašto je to potrebno? vlasti Ujedine kraljevine kažu da to nije potrebno jer postoji i drugi, druga vrsta dokusa. Možete li zamisliti da osoba na granici, osobu na granici zaustavi e, službenik i da je pita gdje vam je e-mail u kojem imate dokaz o pravu na boravak u našoj zemlji i zamislite da osoba ne može upaliti kompjuter jer je baterija prazna. Kako će dokazati da ima to pravo? Biće zadržana na granici. Dakle, zato je važno da e, damo vrlo jednostavne prijedloge, a moj je prijedlog e, da imamo e, neovisno praćenje sa strane tijela. Na taj način ćemo osigurati da se problem najkvalitetnije riješi. To trebamo riješiti u nadi da ćemo rješenje imati i sa strane gospodina Johnsona koji treba pokazati malo više fleksibilnosti. Kraljica e, jučer dala prijelazno razdoblje Hariju i Megan kako bi ostavili kraljevsku obitelj, pa bi bilo dobro da onda imamo i e, kvalitetno tranzicijsko razdoblje za Brexit. Hvala u ime kluba zelenih, e, predsjednik Lamberts ima riječ. Hvala predsjedniče. Često se Evropska unija predstavlja kao uglavnom ekonomski projekt koji radi za interese kapitala, ali nije samo to Evropska unija. To je e, imamo e, britanske građane koji žive u Europi obratno, oni to dobro znaju. Sloboda kretanja, sloboda studiranja, sloboda zapošljavanja to su najvažnije e, najvažniji elementi Europske unije. I, a to je sada u opasnosti da naši građani izgube. Ovaj parlament e, i gospodin Barnije i pregovarački tim je spreman da sve učini kako bi se u najmanju ruku smanjile štete za građane kako Britanije tako i Europske unije. U sporazumu o povlačenju odredbe su e, zadovoljavajuće, ali pitanje je povjerenja u, e, e, Ujedinjenu kraljevinu. Ova opasnost koja je napisana u crno na bijelo daje mogućnost e, britanskoj vladi da e, zanemari neke odredbe sporazuma e, po pitanju prava građana. To nas zabrinjava. Isto tako Ministarstvo unutrašnjih poslova koji je predstavilo evropske građane kao opasnost za Veliku Britaniju. Ako zaista smatrate da je Evropska unija e, prijatelj Ujedinjene kraljevine, moramo im reći, onda to dogažite svojim stavom e, prema građanima Evropske unije. E, postupajte sa evropskim građanima kao sa britanskim građanima. Kao što želite da se postupa sa britanskim građanima u Evropskoj uniji. Gospodin Beck za nezavisne ima riječ. Hvala predsjedniče, dragi kolege, naročito